Suzdržan? Einen schönen guten Morgen. Dobro jutro svima. Otvaram zasjedanje. Imam prvo priopćenje. Nadležne lastvijske vlasti su mi priopćile zahtjev za ukidanje imuniteta gospodina koji je optužen u kaznenom postupku u Lakvi i ovaj ćemo zahtjev prenijeti sukladno poslovniku nadležnim vlastima. Kada je riječ o e, zaključivanju međuinstitucijskih pregovora sa 11. E, studenim je dano priopćenje, nemam nemamo nikakvih prigovora od strane zastupnika ili klubova zastupnika, tako da ćemo ovu, ovaj zahtjev usvojiti. Dobili smo ovo stajalište od vijeća koje je usvojilo sljedeće točke. Stajališta komisije su, je poznato. Također smo objavili zapisnik sa, e, za, sastanka i e, tri mjeseca koja su rok parlamenta za izražavanje svojeg stajališta počinju od 22. studenog. Sukladno članku 59. dajem riječ zastupniku Pušoju koji će dati e, iz, napomene o svojem izvješću o programu djelovanja e, Europske unije za zdravlje u razdoblju 2021-2027 i e, za to izvješće se traži povratak na razmatranje u odboru. Hvala, želim zahvaliti svim e, kolegama u parlamentu na glasovanju jučer na usvajanje amandmana, naročito izvjestiteljima u sjeni i koordinatoru na njihovoj podršci sa 5,21 milijardu eura ovaj program će ne samo učvrstiti naše zdravstvene sustave i pomoći u borbi protiv pandemije, nego i pomoći u koordinaciji europskih politika za uspostavu pričuve potrebnih lijekova i drugih sredstava u doba krize. Pregovori između parlamenta i vijeća nadam se bit će konstruktivni i da će se dovršiti do kraja godine kako bi ovaj program mogao početi djelovati u korist građana od početka 2021. godine. Dakle, tražimo upućivanje natrag na odboru za potrebe međuinstitucijskih pregovora u skladu sa člankom poslovnika 59 stavkom četvrtim. Hvala vam. Hvala. Prelazimo sada na eh, današnji prvi krug glasovanja. Predmeti se mogu vidjeti u dnevnom redu. Glasovanje traje od 9 sati do 10 i 15 sati, 10 sati i 15 minuta, a postupak se odvija e, sukladno propisima koji su utrđeni ranije i sada otvaram glasovanje. Možete glasovati do 10 sati i 15 minuta. Rezultati prvog kruga glasovanja bit će priopćeni u 10 sati, e, u 12 sati i 45 minuta. Hvala vam. vu, vu mettre sa bouche Test, test, test test, test, test. Tiš, tiš, tiš. Dobro. Test, test. Ja, test, test, test. Jeg skulle magneto, så fungerer øh, le, Luego baramba. Ja. Oui, ici c'est la même chose.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 der meine sehr geehrten damen und herren liebe kollegen! dame i gospodo poštovani kolege ponovno nastavljamo zasjedanje i prelazimo na objavu rezultata glasovanja današnjeg prvog kruga. Rezultati su sljedeći i možete ih vidjeti i na zaslonima. Dolazimo do konačnog glasovanja. Izvješće Kristijan Silviju Buzoj, program djelovanja Unije u području zdravlja za e, razdoblje 2021-2027, dakle za zdravlje, usvaja se izvješće gospodina Buzoja u program djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. do 2027. Prijedlog komisije se usvaja, zatim izvješće Morrison i Tang plan ulaganja za održivu Europu kako financirati zeleni plan usvaja se. Zatim glasovanje o amandmanima, izvješće Fernandez Tinalji program Invest EU. Pročitat ću koji su amandmani ili izvorni tekst. Dakle, amandman 1 CP usvaja se, stavak prvi točka A odbija se. Izvorsni, izvorni tekst, stavka prva točka E usvaja se točka F, odnosno amandman 7, odbija se, točka G1CP usvaja se, točka G se ne razmatra, amandman 8 se odbija, kao i amandman 18 odbija se. Izvorni tekst članak prvi, prvi dio, članak 5 prvi dio, i e, članak 5. izvornog testa drugi dio se usvajaju, zatim amandmani 19. i 20. se odbijaju, izvorni tekst prvi, e, prvi stavak točka D, prvi i drugi dio se usvaja. Zatim e, amandmani 1 CP, prvi i drugi dio se usvajaju. Amandman 1 CP u prvom dijelu i u drugom dijelu se usvaja. Amandman 21 se odbija. Amandman 1 CP oprostite. Amandman 21. se odbija. Zatim amandman 1. CP se usvaja, amandmani 22., 23., 24. i 25. se odbijaju. Amandman 14. se odbija, amandman 26. se odbija. Zatim članak 7. stavak 8. amandman 1. CP se usvaja. Amandman 27. se odbija, amandman e, i amandman 5. se odbijaju, amandman 28., 29. i 30. se odbijaju. Izvorni tekst e, di e, točka 13. se usvaja, amandman 31 amandman 32D, 33D, 34D i 35D se odbijaju kao i amandman 36. Zatim e, uvodna izjava 3, amandman 1CP u prvom dijelu, u drugom dijelu i u trećem dijelu se usvajaju. Amandmani 15 o uvodnoj izjavi 10 i amandman drugi o uvodnoj izjavi 10 se odbijaju. Amandman 1CP o izjavi 10 se usvaja. Zatim uvodna izjava 11. Amandmani 9, 3, 16 se odbijaju. Zatim uvodna izjava 13, amandman 10 i 17 se odbijaju. A uvodna izjava 24. Amandmani 1CP prvi dio, 1CP drugi dio, 1CP treći dio se usvajaju. Zatim uvodna izjava 28. Amandmani 1CP prvi dio i amandman 1CP e, u drugom dijelu se usvaja. Uvodna izjava 30, amandman 11. se odbija. Uvodna izjava 30, amandman 1CP se usvaja. Uvodna izjava 64, amandman 12. se odbija. Zatim dolazimo o prijedlozima rezolucija utjecaja mjera za borbu protiv e, bolesti COVID-19 demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. Stavak treći, amandman osmi, odbija se. E, stavak četvrti, drugi amandman obija se. Nakon stavka osmog, amandman osamnaesti se usvaja. Stavak jedanaesti, amandman deveti se odbija. Izvorni tekst e, stavak 11. prvi dio i drugi dio se usvajaju. Izvorni tekst 12. stavak se usvaja. Izvorni tekst stavak 14. prvi dio i drugi dio se usvajaju. Stavak 15. amandman 19. se usvaja. Izvorni tekst stavak 15. prvi i drugi dio se ne razmatraju. Nakon stavka 15. Eh, amandmani 10. se i 16. se odbijaju. Izvorni tekst eh, stavak 16. se usvaja. Izvorni tekst stavak 17. se ne razmatra. Izvorni tekst eh, stavak 19. prvi i drugi dio se usvaja. Izvorni tekst 20. stavak, prvi i drugi dio se također usvaja. Zatim, amandmani 11. i 12. na e, stavak 21. odnosno 22. se odbijaju. Uvodni, e, izvorni tekst, e, citat 7. se usvaja. Izvorni tekst, citat osmi se usvaja, citat deveti se usvaja, uvodni e, izvorni tekst stavak 12. se usvaja, izvorni tekst e, citat 13. se usvaja, 14. se također usvaja, e, citat 15. izvornog teksta se također usvaja, kao i 23. i 29. citat. Zatim, Također se usvajaju i citati 30. i 31. u izvornog teksta. Nakon uvodne izjave B, amandman prvi se odbija, kao i amandman treći na uvodnu izjavu B. Zatim uvodna izjava D, stavak 13. se odbija. Izvorni tekst, uvodna izjava F, prvi i drugi dio se usvajaju. Uvodna izjava C, amandman četvrti, se usvaja uvodni tekst, uvodna izjava te u prvom i drugom dijelu se ne razmatra. Zatim izvorni tekst, uvodna izjava AA u prvom i drugom dijelu se usvaja. Amandman 14. na uvodnu izjavu AB i amandman 5. na uvodnu izjavu AB se odbijaju. Izvorni tekst, uvodna izjava AB u prvom i drugom dijelu se usvajaju. Nakon uvodne izjave A, B, amandman šesti se odbija, uvodna izjava A, C, amandman 15. se odbija. Izvorni tekst, uvodna izjava A, D, prvi i drugi dio se usvaja. Izvorni tekst, uvodna izjava A, E, prvi i drugi dio se usvajaju. Amandman 17. na uvodnu izjavu AF se usvaja i time u uvodnoj izjavi AF prvi i drugi dio se ne razmatraju. Nakon uvodne izjave AI amandman 7. se odbija. Ovo su svi rezultati prvog kruga glasovanja i time prekidam zasjedanje do 14 sati kada ćemo imati otvaranje drugog kruga glasovanja. Hvala i dobar tek. Signor Presidente, Boa tarde, caros colegas. Está reaberta. Uvaženi kolege, nastavljamo sjednicu. Prije nego što krenemo u drugi krug glasovanja, sukladno članku 59. stavku 4. dajem riječ e, Joseu Manuel Fernandezu koji će nešto reći o vraćanju njegova izvješća na odbor, izvješća vezano uz program Invest EU. Nastavljamo s radom. Izvolite. Da, hvala vam lijepo. Predsjedniče, kao što sam već najavio, sukladno poslovniku parlamenta, kao izvjestitelj za ovaj važni zakonodavni akt, zajedno sa suizvjestiteljicom, tražim da ovaj dosje EU Invest bude vraćen na odbor za proračune i odbor za gospodarstvo, za ekonomske poslove, kako bismo krenuli u međuinstitucijske pregovore. Hvala vam lijepo. Čestitam su izvjestiteljima na izvrsno odrađenom poslu. Mi ćemo ovaj zahtjev staviti na glasovanje nakon glasovanja o prijedlogu komisije. Sada otvaram e, drugi krug glasovanja. Glasovat ćemo o ovim dosjejima koji se nalaze na dnevnom redu. Glasovat će se od 14 do 15 i 30. Kao što vam je već poznato, glasovanje će se odvijati sukladno istom postupku kao i na prethodnim sjednicama a glasovat će se poimenično. Prema tome, otvaram drugi krug glasovanja. Možete glasovati sve do 15.30. Rezultati ovog drugog kruga glasovanja bit će objavljeni u 17.30. I ovime prekidam sjednicu. Hvala. Nastavljamo sa zasjedanjem. Prelazimo na drugo glasovanje. Rezultati vezano u izvješće gospodina Fernandese, gospođe Tingali, izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta vijeća o uspostavi programa InvestEU i isto tako drugo izvješće Invest EU program, znači e, vezano s taj program imali smo vraćanje natrag na odbor, to je usvojeno, a kad se govori o paktu mjera vezano uz utjecaj na demokraciju, rezolucija je također usvojena zasjedanja 11. 12. E, i 13. će biti znači predmet pisanja zapisnika sljedeći tjedan. Ako ne bude izmjena ili prigovora, onda će to biti usvojeno. Time je ova E, sjednica e, zatvorena. Zahvaljujem svim službama na razumijevanju i isto tako uloženom trudu u ovoj teškoj situaciji. Ovime se, ovime se prekida sjednica. Hvala.